Comunico di aver ricevuto dal gruppo confederato della sinistra unità od eh, klub za zastupnika GUE sam dobio zahtjev da se gospodin Vuljanić imenuje u člana odbora za vanjske poslove. Ima li kakvih eh, komentara ili protivljenja? Nema.